Le président Predsjednik Portugalske republike, gospodin Marcelo Rebela de Souza. uvaženi kolege i kolegice Hvala lijepa e, što ste ovako srdačno pozdravili našeg e, današnjeg počasnog gosta, e, predsjednika Portugalske republike. Srdačno mu želimo dobrodošlicu i ne samo to, imamo tu jedan, jednu posebnu želju. Kao što je uobičajeno nakon izbora E, i nakon nastupanja stupanja na dužnost ja sam e, čestitao e, predsjedniku Desuzi i, i tu sam rekao on, on je rekao da će njegov prvi posjet nakon stupanja na dužnost biti upravo Europskom parlamentu. to nije samo simbolička, e, simbolična gesta e, e, jednog šefa države. Mi smo se ovdje vrlo živohno raspravljali o situaciji Europske unije. Vi ste rekli o, moj posjet ovdje je izraz moje duboke proeuropske opredjeljenosti. Portugal ima predsjednika koji želi raditi na produbljivanju odnosa sa Europskom unijom. E, I stoga smo vam, gospodine predsjedniče, e, zahvalni od sveg srca. Izvolite, imate riječ. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče na ovoj časti što ste me pozvali u Dom demokracije. E, mjesec dana nakon što sam e, preuzeo dužnost predsjednika Portugalske republike. Zahvaljujem predsjedniku Martinu Šulcu. E, što se mogu obratiti legitimnim predstavnicima europskih naroda. To je dom demokracije koje se sada obraćam. Nemamo druge europske institucije na ovoj razini e, koja je toliko izgrađena na načelima slobode i demokracije i uključena građana kao ovaj dom. I e, svi njegovi zastupnici. E, moje prisustvo ovdje je znak važnosti europske integracije i portugalske demokracije. Tako je to znak osobne angažiranosti. E, e, moje angažiranosti. Ja sam dio one generacije Portugalaca za kojima je europska integracija uvijek bila e, san neodvojima od sna za prestanak kolonizacije i e, vladavine prava. E, prestanak diktatorstva je bio kraj carstva, ali isto tako početak članstva Portugala u Europskoj uniji od 60. godina prošlog stoljeća kad je Europa postala e, cilj e, migracija iz e, Portugalaca vjerovali smo u samu Europu i ono što ona predstavlja slobodu, solidarnost, rast, socijalnu pravdu, kulturu. Za nas je to poticaj da gradimo novi Portugal. E, stoga se e, sjećam sa nostalgijom e, prve sveučilišne delegacije Europske unije koje sam bio članom. To je utjecalo na moje aktivnosti kad sam bio 20 godina star između 75. i 76. godine. To je, e, zato sam bio jako uzbuđen kad smo 77. godine zatražili članstvo. E, e, pregovori su trajali do 1985. Također sam bio vođa oporbe kada je počeo proces uvođenja eura. Ja sam mi mm, imamo sada, e, to je bila manjinska vlada koja je onda ušla u eurozonu. Moram vam priznati e, koliko sam bio ponosan e, za izbor Peroza za predsjednika Europske komisije ja sam i ponosan na e, aktivnost e, portugalskih zastupnika, svih europskih zastupnika u ovom domu. E, ja sam i dalje uvjeren da je Europa nenadomjestiva kako Europska unija nenadomjestiva u Europi kako u svijetu Portugal e, je vjeran Evropskoj uniji u svojoj e, strategiji e, cijeli Portugal, sve njegove regije su vjerne toj strategiji. U, mi ove godine slavimo 40. godišnjicu E, uvođenja portugalskog ustava, kamena temeljca demokracije u našoj zemlji. Kako bismo osnažili e, demokraciju, Europska unija je morala odigrati važnu ulogu. Ona je to učinila. Ona je i dalje važna za razvoj moje zemlje i za poboljšanje životnih uvjeta mojeg naroda e, Portugal koristi strukturne fondove Europske unije. Mi smo ojačali industriju i e, izgradili dobru infrastrukturu, ali Portugal se mora prilagoditi i europskim propisima. I stoga smo posljednjih 12 e, godina e, nadoknadili ono što u proteklih 40 godina nismo radili mi smo morali e, e, e, morali integrirati 700 imigranata u naše stanovništvo. Mi sada imamo jednu ekonomiju koja je bila zatvorena zbog kolonializma Sada imamo otvorenu ekonomiju. Mi e, sve više privatiziramo gospodarstvom kao i e, usluge. E, troškovi ovih promjena su bili visoki. Korištenje zajedničkih fondova, potpora Europske unije je pomogla u toj konsolidaciji. Sada podsjećam na svjetsku krizu 2008. 2009. kao i europsku krizu. E, to, je dovelo do problema koje još uvijek rješavamo. Mi smo imali program prilagodbe E, u kojem je Europska e, komisija, Europska središnja banka i e, MMF su i odigrali važnu ulogu. To nam je pomoglo da nadiđemo krizu kako bismo mogli opet postići ravnotežu. Kao predsjednik Portugala ponosam na ova dostignuća. Ponosan sam što stojim ovdje pred vama i mogu reći da Evropska unija nije zakazala u potpori Portugalu. Portugal se držao svojih obveza. On je sada izašao iz programa prilagodbe. Portugal bi e, e, želio održati ovu financijsku ravnotežu E, smanjiti javni dug, ali istovremeno ćemo e, raditi za ono dio stanovništva koje je najviše trpio od krize. Zato trebamo izvoz. E, proračun može tome dati svoj doprinos, doprinos gospodarskom rastu. Imamo raznih načina E, da postignemo ove ciljeve. E, današnji postupci se razlikuju od postupaka prošle vlada koja je bila također proeuropska i mi smo e, nadalje proeuropski mi računamo na daljnju podršku svih političkih obitelji, e, e, raznih političkih obitelji. E, iako vučem korijene iz jedne stranke koja je drugačije politički obojena nego današnja politička većina u parlamentu. Molim sve Portugalce da surađuju da stvorimo uh, konsensus. Moja je poruka jasna, uh, gospodo i gospođe zastupnici, uh, mm, mm, kako bismo se oduprli raznim krizama, trebamo široki konsenzus. Moramo jačati financijske sustave E, već e, smo u tom smjeru poduzeli važne korake. Moramo biti u stanje da provodimo reforme i u pravnim sustavima. E, moramo kapitalizirati poduzeća, moramo doprinijeti gospodarskoj solidarnosti. To uvjeren sam da ovdje s jedne strane E, trebamo imati proračunsku disciplinu, ali s druge strane se moramo boriti za socijalnu pravdu. E, socijalna pravda koja nije uvijek bila osigurana u unutarnjem tržištu. E, ja sam nepopravljiv zagovaratelj Europe, Ujedinjene Europe. Portugal stoji pred novim izazovima ti su izazovi složeniji nego oni koje smo imali u prošlosti. A sada nije vrijeme da pokazujemo slabost, e, da okljevamo. Budućnost Europske unije ovisi o oživljavanju modela koji će Europi omogućiti da živi u miru i blagostanju koje e, moramo se boriti protiv žestokih nacionalizama, sterilnih šovinizama, e, moramo se e, boriti protiv izolacionista. A ako to činimo, to je već veliko dostignuće. Rasprava o Europskoj uniji, činjenica da stojimo pred novim izazovima, ta rasprava može biti plodna samo ako stalno imamo dijalog s našim sugrađanima, ako se brinemo za njihove probleme, ako im osiguramo pravdu i sigurnost E, blagostanje, radna mjesta, e, solidarnost, to je za nas važno. Stoga je važno da nacionalni političari e, i europski političari slušaju sugrađane, da slušaju ono što naši sugrađani žele. A to znači da moramo djelovati europski i da moramo biti bliski europskim građanima. Moramo biti solidarni u iznutra i izvana. E, moramo e, e, osigurati situaciju u kojoj nitko neće željeti napustiti i seliti se iz Europe. Također se moramo brinuti i za sukobe u susjednim zemljama Ovdje se ref, e, e, mislim na izbjeglice. E, mi smo u usporedbi s brojem stanovnika, Portugal je prihvatio velik broj izbjeglica. Time smo pokazali da želimo prihvatiti izbjeglice i integrirati ih u portugalsko društvo. i stoga je potrebno da ne zaboravimo same korijene krize pod pritiskom kratkoročnih e, sporazuma e, koje nadamo se e, nećemo smatrati dovoljnima. Trebamo Europu koja se bori protiv totalitarizma koja se bori protiv e, vjerskog fanatizma. Europa koja djeluje solidarno. E, to moramo raditi i u teškim e, uvjetima. Sada mislim na terorističke napade koje moramo bezuvjetno osuditi. Tu se pokazuje portugalska apsolutna solidarnost sa Francuskom i Belgijom. E, e, sanjam o Europi, a ta Europa e, mora imati težinu u svijetu, u trgovini i na drugim područjima. Glas Europe se mora sve više čuti. Europa se mora boriti i za rješavanje svjetskih problema moramo se boriti za transparentnost ne smijemo potkopati kredibilitet i demokraciju moramo se boriti i za solidarnost među generacijama e, moramo razvijati e, e, vladavinu prava istom brzinom kao što razvijamo gospodarstvo E, moramo se boriti za prava mladih ljudi koji stoje na početku svoje e, karijere i radnog života. E, borimo se za Europu o kojoj sanjaju mnogi ljudi izvan Europe i izvan Portugala. Moramo imati demokraciju, transparentnost Eh, ljudska prava eh, sanjam eh, o Europi u kojoj će Portugal snažno sudjelovati ta Europa mora biti optimistična inače ona više nije Europa ona ako nije optimistična onda nema budućnosti E, Portugal sa svojom jednostavnošću e, daje veliki doprinos e, civilizaciji Europe. To nas jako obogađuje. Portugal koji sam danas donio sa sobom je preplovio mora, osvajao zemlje, ali mi smo i dio Šekspira, uh, Homera, Prusta, Cervantesa, uh, Joycea, Strindbera, Kundere, Kafke, Šomborske i Pesoe i mnogih drugih kojih nisam spomenuo. Mi smo evropljani i uvijek ćemo ostati evropljani. Zahvaljujem na pažnji. Hvala lijepa e, gospodine predsjedniče, ovome ne treba ništa dodati. Dragi kolege i kolegice, e, sada vam želim e, uspjeha pri glasovanju, a vama predsjedniče želim mnogo uspjeha u vašem budućem radu. Ovaj nas govor ohrabruje na daljnji uspješan rad. Hvala vam lijepa.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 E, ove, e, u ovom području je e, u poglavlju 78. ove rezolucije smo tražili zaštitu ljudskih prava, prava u, Sahelu. imamo sada jedno suđenje u Maroku građana iz Sahela E, e, zahtjevamo od komisije da stupi u kontakt sa vlastima Maroka e, kako bi se zatvorenici pustili na slobodu i kako bi se poštivala ljudska prava. Hvala vam zastupniče Weigl. Prelazimo na glasovanje, a prije toga evo dvije kratke informacije.